Proszę Państwa, 11 za. 11 za. 30 protiv. 3 suzdržana glasa. Ja sam isto bio suzdržan. jasan je ishod, dakle nastavljamo s glasovanjem to ne znači da e, nećemo s ovim radom nastaviti u sklopu dijaloga. Tko je za amandman 354? Za 354. amandman? Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 46. Za? Hvala. Usvojeno. 491. Za? Protiv? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje o 491. Niste dignuli ruku. Znam koji će biti rezultat. Ovaj amandman će biti odbijen. Dakle, di glasite. Zatvaram glasovanje. Hvala. Amandman je odbijen sa samo jednim glasom razlike. Kompromisni amandman 1. Otvaram glasovanje. Kompromisni amandman 1. Glasujem elektroničkim putem. Hvala. Zatvaram glasovanje. No, It's okay. E, e, kompromis przyjęty. Przechodzi... Kompromisni amandman je usvojen. Amandman 48. Tko je za? Hvala, usvaja se. Amandman odbora MV 29 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. Idemo sada na amandman broj 50 koji je za. Hvala, usvaja se. Amandman 507, 508 i 509. Ne razmatraju se zato što smo usvojili amandman 48, amandmani 501, 510, 511. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvajaju se ovi amandmani. Amandman 512 koji je za Ne, oprostite. 515. Ko je za? 515. Amandman za. Protiv. Provjerit ćemo elektroničkim putem. Glasujemo za amandman 515. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Amandman se odbija. Amandman 52. Tko je za? Hvala. Usvaja se. Amandman Envija. Tko je za? Usvaja se. 53. Za? Usvaja se. Popravka 54. 54. 54. Yes. 54. Amandman 54. Za? Usvaja se. Kompromis 2. Tko je za? Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvaja se. Sad imamo na 531. Sada idemo na amandman 57 izvjestitelja. Hvala, usvoja se. Amandman Envi ako je za? Hvala, usvaja se. Amandman, a u redu, provjerit ćemo. Otvoram glasovanje o amandmanu Envi. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 58 izvjestitelja koja je za? Usvaja se. 59 koja je za? Usvaja se. Pesu 37 sedam je za? Hvala, usvaja se. 538, koja je za? Hvala, usvaja se. 539, ko je za? Hvala, usvaja se. 541. Provjerit ćemo. 539, otvoram glasovanje. Usvaja se. E, promijenili se, to bilo četiri na vašem popustu. 541. Tko je za? Hvala. Protiv? Moramo provjeriti 541. Otvoren glasovanje. imat ćemo e, pozitivan rezultat, ali ne znam zašto ne dižete ruke. Zatvaram glasovanje, znači usvojeno. 546. Ko je za? šest Protiv? Odbija se. Pet četiri četiri i pet četiri pet. Tko je za te amandmane? Hvala, usvaja se. Amandman 62. Tko je za? Hvala, usvaja se. Ispričavam se. Amandman 63. Tko je za? Usvaja se. Amandman 64. Tko je za? Usvaja se. Hvala. 66. Tko je za? Hvala, usvaja se. Amandman 68. Provjerit ćemo 66. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 68 koji je za, hvala, usvaja se. 69 koji je za, usvaja se. Amandman 554 koji je za, koji je protiv, odbija se. 71 koji je za, hvala, usvaja se. 72 koji je za, hvala, usvaja se. 73 koji je za, Hvala, usvoja se. 547 koje je za. Ispričam se, 74 koje je za. Hvala, usvoja se. 548 koje je za. Ko je protiv? Odbija se. Provjerit ćemo. 548. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Potvrđeno. 549 koje je za, protiv, odbija se. Amandman 75. Ko je za? Protiv? Usvaja se. Envi za? Usvaja se. 76. Ko je za? Hvala. Usvaja se. 550. Ko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 77 i identični envi. Ko je za? Usvaja se. 79. Ko je za? Hvala. Usvaja se. 557 mi identični. Ko je za? Ko je za? Hvala. Usvaja se. Amazman 560. Ko je za? redu, nastavljamo. Na 532, ko je za? E, predsjedavajući se ispravio. 560, ko je za? Protiv? Usvaja se. Petsto šestdeset. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. E, molim kolege iz moje grupe koji su podigli ruke. Amandman 81 za. Usvaja se. Amandman 551 ekvivalenti za, protiv, odbija se. 82 za, usvaja se. 83 za, usvaja se. Kompromis 3, otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvaja NV50. Za. Protiv. Odbija se. Petsto osamdeset jedan za, protiv, odbija se. Amandman. 582 za, protiv, odbija se. 583 za, protiv. Elektronička provjera, otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Odbija se. 584 za, protiv, protiv, odbija se. 586 za, protiv, odbija se. 90 za, usvaja se. 587 za, protiv, odbija se. 588 za, protiv, usvaja se. 589. Elektronička promjena 588. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Odbija se. Peto osam devet za, protiv, odbija se. Amandman 91 za, protiv, odbija se. Amandman 590 i ekvivalenti za, protiv, odbija se. Uh, 52 Envy za protiv, odbija se. 591 za protiv, odbija se. 592 za protiv, odbija se. 593 za protiv, odbija se. 594 i 595 za protiv, odbija se. 596 za, protiv, usvaja se. Amandman 93 za, usvaja se. Amandman 94 za, usvaja se. 95 za, usvaja se. 96 za, Usvaja se. Kompromis 4. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Idemo na amandman 100. Za. Usvaja se. Amandman 605. Za. Protiv. Odbija se. Amandman 101. Za. Usvaja se. Amandman 102 i ekvivalenti. 100 za, protiv, odbija se. 103 za, usvaja 607 za, protiv, odbija se. Amandman 608 za, usvaja se. Kompromis 5. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Idemo na amandman 618 za. Usvaja se. 619 za. Usvaja se. 620 za. Usvaja se. Kompromis 6. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Sljedeći amandman. Šestdeset pet. Protiv? Odbija se. Amandman. Pet. Odbija se. 67. Za, protiv. Elektronička provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen za jedan glas. Imamo kompromis 5. Idemo na amandman 110 za, za usvaja se. dva za, protiv, odbija se. Kompromis 7. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Jedan, jedan, četiri, za. Usvaja se. 115 <clears throat> ekvivalenti za. Usvaja se. 663 za, protiv, odbija se. 116 za, protiv, usvaja se. Amandman, odnosno elektronička provjera. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvaja se. 665 za, protiv, odbija se. 666 za, protiv, odbija se. Provjerit ćemo. otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Odbija se. 6, 6, 7 i 8. Za, protiv. Odbija se. Amandman NV59. Za, protiv. Odbija se. Amandman 669. Za, protiv. odbija se. Odbija se. 670 za. Protiv. 117 za. Usvaja se. 671 Za. Protiv odbija se. 674 za, protiv, odbija se. 675 za, protiv, odbija se. Amandman 118 za, usvaja se. 676 za, protiv, odbija se. 119 za, <clears throat> protiv, odbija se. 677 Elektronička provjera 119. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Odbija se. 677 za. Usvaja se. Kompromis 8. Zato, otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. <clears throat> Usvaja se. 6. 8. 8. za. Odbija se. 691. Ne, provjerit ćemo 688. Ne, nema potrebe. Ima. Dobro, provjerit ćemo 688. Zatvoram glasovanje. Hvala. Amandman 691. Za protiv, odbija se. 121 za, usvaja se. 122 za, usvaja se. 123 za, usvaja se. 124 za, usvaja se. 60 za, protiv, odbija se. 125 za i identični. Usvaja se. Amandman Envi za, protiv, odbija se. 69 za, protiv, odbija se. 126 za, Usvaja se. 696 za, protiv, odbija se. 697 za, protiv, odbija se. 698 za, protiv, usvoja se. 127 za, usvoja se. 128 za, usvaja se. 700 za, protiv, odbija se. 129 i identični za, usvoja se. 130 za, usvoja se. 702 za, usvoja se. 132 za, Usvaja se. 133 za. Usvaja se. 134 ekvivalenti za. Usvaja se. 135 za. Usvaja se. 705 za. Usvaja se. 706 za. Protiv. Odbija se. 707 za, protiv, odbija se. 708 za, protiv, odbija se. Envi za, protiv, odbija se. 709 za, usvaja se.

144 za, usvaja se. 145 za, usvaja se. 146 za, usvaja se. 147 za, usvaja se. 716 ne, 148 ne, nema glasanja 716 148 Usvaja se. Idemo na 161 za usvaja se 722 za protiv odbacuje se 723 za, protiv, odbačuje se. 162 za, usvaja se. 725 za, protiv, odbija se. Provjerimo. Otvaram glasovanje 725. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 725. Ponovno ćemo glasovati o amendmanu 725. Otvaram glasovanje. Zatvoren glasovanje. Odbačeno za jedan glas. Da. E, e, Poprawka 163 pana posła za. Amandman 163 izvjestitelja. Za? Protiv? Usvojeno. 726. Za? Ne. Ispričavam se. Ponovit ćemo glasovanje o amandmanu 163. Provjerit ćemo elektroničkim putem otvoren glasovanje. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje.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 protiv, odbijeno. 66 envi za, protiv, odbijeno. 165 za, usvojeno. 737 737 za, protiv, odbijeno. 739 za, protiv, odbijeno. 740 za, protiv, odbijeno. 741 za, protiv, odbijeno. 742 za, hvala, usvojeno. 744 i 745 za, protiv, odbijeno. 166, amandman izvjestitelja, tko je za? Rekao sam 166, hvala. Da, usvojeno. 751. I identični amandman, tko je za? Protiv? Provjerit ćemo, otvoram glasovanje. Amandman 751. Zatvoram glasovanje. Da, usvojeno je s jednim glasom razlike. Zato sam i tražio provjeru. No, gospodin Egnio kaže da nije mogao glasovati. Moji debeli prsti nisu stigli do gumba na vrijeme. Možemo li ponoviti glasovanje, molim vas?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 usvojeno. Da, 751. 753. Tko je za? Usvojeno. 167 izvjestitelja. Tko je za? Usvojeno. 756. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 168, amandman izvjestitelja, usvojeno. 757, usvojeno. E, ispričavam se, tko je za? Protiv? Provjerit ćemo ga elektroničkim putem 757. Glasovanje na popravku 757. Zatvoram glasovanje. Odbijeno. 169 tko je za? Usvojeno. 758 za, protiv, odbijeno. 759 za, protiv, usvojeno. NV68 za, protiv, odbijeno. 170 za, usvojeno. 760, tko je za, protiv, odbijeno. 761, za, protiv, odbijeno. 762, za, protiv, odbijeno. 171, izvjestitelja, tko je za, protiv, usvojeno. 763, za, protiv, odbijeno. 764 za, protiv, odbijeno. 765 za, protiv, odbijeno. 172 za, protiv, usvojeno. 173 tko je za, protiv, odbijeno. 767 za, protiv, odbijeno. 174 izvjestitelja za, protiv, usvojeno. 175 izvjestitelja za, protiv, odbijeno. Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Izvjestitelj je već naviknut na to da se njegovi amandmani usvajaju. Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje, zatvoram glasovanje usvojeno izvjestitelju. Čestitam. Da, rekao sam da je usvojeno. 768 za, protiv, odbijeno. 176 identičan amandman koji za usvojeno. Kompromis 10. Otvaram glasovanje.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 Otvoram gasanje, Zatvoram gasanje. Odbijeno. 813 za. Usvojeno. 815 za. Protiv. Usvojeno. 179 za, usvojeno. 180 za, usvojeno. 816 za, protiv, odbijeno. 181 za, usvojeno. 182 za, usvojeno. 817 i ostali identični amandmani tko je za, protiv, odbijeno. 821 za, protiv, odbijeno. 820 za, protiv, odbijeno. NV73 za, odbijeno. 183 za, usvojeno. 822 za, protiv, odbijeno. 184, tko je za, protiv, usvojeno. 825, tko je za, protiv, odbijeno. 185, za, protiv, Provjerit ćemo 185 otvoren glasovanjem. Zatvoram glasovanje. Odbijeno. 826. Za. Hvala, usvojeno. Osam dva osam. Za. Protiv. Odbijeno. Amandman NV. Ne, ispričavam se. 829 za. Usvojeno. Amandman NV. E, traži se provjera za 829. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman Envi za. Usvojeno. Envi 75 za. Protiv. Provjerit ćemo. Envi 75, otvorim glasovanje. Zatvorim glasovanje. Odbijeno jednim glasom razlike, 193 za, protiv, usvojeno, 830 za, protiv, odbijeno, 831 za, protiv, odbijeno, 832 za, protiv, odbijeno, 833 za, usvojeno, 834 za usvojeno. 194 izvjestitelja za usvojeno. 835 za protiv odbijeno. 836 za protiv odbijeno. 837 za protiv odbijeno. 838 za protiv, odbijeno. 839 za, protiv, odbijeno. 840 za, protiv, provjerit ćemo, otvoram glasovanje za amandman 840, zatvaram glasovanje, odbijeno. Kompromis 12. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvojeno. 879. 879 za. Usvojeno 880 za. Protiv Usvojeno. 881 za. Provjerit ćemo 880. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbijeno. 881 usvojeno. 205 za, protiv. 882 e, u redu. Dakle, glasamo sada o 882 za, protiv, odbijeno. 883 za, protiv, odbijeno. 884 za, protiv, odbijeno, usvojeno, ispričavam se, 206, provjerit ćemo 884, otvoram glasovanje. Usvojeno. Hvala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 351. amandman, kaže predsjednik. Ne, ispravljam se. Amandman 886 koji je za. Usvojeno. 208 koji je za. Protiv. Provjerit ćemo. 208. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. usvojeno. 888, tko je za? Protiv? Odbijeno. Osam devet nula. Za. Protiv. Odbijeno. Osam devet jedan. Za. Protiv. Odbijeno. Osam devet dva. Za.

213. Tko je za? Usvojeno. Envi 82. Tko je za? Usvojeno. 214. Za. Usvojeno. Ne, ne razmatra se 214, dakle prelazimo na Kompromisni avanman 30. Otvoram glasovanje. Glasovanje. Zatvoram glasovanje. Gdje su 16 izvjestitelja? Tko je za? Je usvojeno. Kompromis 11. I tu imamo usmeni amandman gospodina Andrija. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Imam nešto važno za dodati ovom kompromisu. Naime, predlažem da se doda sljedeći tekst. Ovi posebni uvjeti od datuma primjene uredbe. Dakle, čitam sada tekst koji se nalazi u materijalima. To the outmost regions of the Union. Nema prigovora. Onda ćemo glasovati o kompromisnom amandmanu su usmenim amandmanom. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Hvala. Sada prelazimo na amandman 915. Tko je za? Hvala. Usvojeno. NV 83. Tko je za? Usvojeno, hvala n 84 za, protiv, odbijeno. 918 i 819 za, protiv, usvojeno. 920 za, protiv, odbijeno. 921 za, protiv, odbijeno. 220 izvjestitelja za, usvojeno. Dvijesto dvadeset jedan, ne. Ne, 223. dvadeset tri. Ostali se ne razmatraju. Tko je za? 223. Hvala, usvojeno. 224. Tko je za? Protiv? Odbijeno. provjerit ćemo 224. Otvaram glasovanje. Ne glasujemo o tome. Ispričavam se. Kažu mi iz tajništa da se ovaj amandman broj 20, 224 ne razmatra. Dakle, prelazimo na amandman 226. Tko je za? Usvojeno. 227. Tko je za? Usvojeno. 228. Tko je za? Usvojeno. 229. Tko je za? Usvojeno. 230. Za? Usvojeno. 924. Za? Protiv? Odbijeno. 231 za usvojeno 925 za za 925 protiv provjerit ćemo amandman 925 i 926 koji su identični zatvoram glasovanje zatvoram glasovanje

koje dakle, je za, usvojeno. 236 koje je za, usvojeno. 237 za, usvojeno. 931 ne, ne razmatra se. devetsto trideset tko je za protiv suzdržani odbijeno 933 za protiv

usvojeno. 239 za. Da, 239. Tko je za? Usvojeno. Kompromisni amandman 13. Otvoram glasovanje. No, prije toga imamo usmeni amandman. Izvolite. <clears throat> Zu Kompromissänderungsantrag äh, za kompromisni amandman 13 e, mi bismo da se u dijelu A točka 4 da se izbriše od rečenice the report may be accompanied pa sve do risk of contamination jer to nije bio dio paketa koji smo dogovorili na sastanku izvjestila u Sijeni prošle srijede i nije potrebno e, da to postane zakonodavni prijedlog. Przepraszam, sprzeciwu otwieram głosowanie nad kompromisem 13 łącznie. Otvaram glasovanje o kompromisnom amandmanu 13, a uključen je i usmeni amandman. Otvaram glasovanje. Dakle, kompromisni amandman sa uključenim... Ne, ja se protivim unošenju usmenog amandmana u kompromisni amandman 13. Dakle, želimo da ovaj amandman ostane takav kakav jest bez ikakvih izmjena. U redu, razumio sam. Dakle, imamo li dovoljan broj zastupnika koji se tome protive jer vi govorite u ima kluba ako ne griješim. Dakle, glasovat ćemo o kompromisnom amandmanu bez usmenog amandmana. Otvaram glasovanje. Dakle, kompromisni amandman bez usmenog amandmana. Zamekam glasovanje. Dziękuję. Zatrzymam glasovanje. U redu. Usvojeno. 952. Tko je za? Usvojeno. 954. Tko je za? Protiv. Usvojeno. 955. I ostali identični amandmani. Tko je za? Usvojeno. 959. Traži se provjera 955. amandmana. Predsjednik prihvaća. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Kam glasova? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Rezultat je bio jasan. 972. 972. Tko je za? Protiv? Otvaram glasovanje o amandmanu 972. Zamekam glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odrzucona.

protiv, odbija se. Sada prelazimo na anekse. Skupno glasovanje. Dakle, skupa amandmana, dakle prvo glasovanje o dodacima ili aneksima. Hvala. Usvojeno. Amandman Envi. 89. Ko je za? Hvala. Usvojeno. Poštani kolege. Zatražio sam jednu kratku pauzu. Hoćemo li prekinuti nakratko na pet minuta? Traži se provjera. Nečega. <clears throat> Traži se provjera glasovanja o amandmanu NV 89. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Pet minuta stanke. Demokraticznie podijel taką decyzję sam ja demokratski odlučio u ime svih. Angenommen. Angenommen.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 Vraćamo se dakle na glasovanje 255 izvjestitelja. Amandman Envija tko je za? Protiv? Odbijeno. Amandman 979 gospođe Aguilera tko je za? Hvala, usvaja se. 256 tko je za? Hvala, usvaja se. Amandman 980 i e, slični. Tko je za? Usvaja se 983. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. 983. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 984. Tko je za? Protiv? Odbija se. 985 i slični. Tko je za? Hvala, usvaja se. 988 i sljedeći. Tko je za? Hvala, usvaja se. 989, 990. Tko je za? protiv, odbija se. 993, tko je za? Hvala, usvaja se. 997, ovdje imamo usmeni amandman gospodina Egnio, Izvolite. Hvala. Htio bih samo nešto dodati. Govori se o sirovinama za tradicionalnu medicinu koja se temelji na travama. Plant-based raw materials piše. Hvala. Dakle, nema drugih primjedbi. Sad ćemo glasovati o ovim amandmanima s amandmanom. koji je za? Hvala, usvaja se. Idemo sada na Amandman broj tisuću. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman. Provjerit ćemo. Amandman broj tisuću. Hvala. Zatvaram glasovanje. Odbija se ovaj amandman s razlikom od dva glasa. 1001 koji je za? Protiv? Odbija se. Amandman 1002 koji je za? Protiv? Odbija se. 1003 za? Protiv? Odbija se. Amandman, kompromisni amandman broj 14. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 1008. Tko je za? Hvala, usvaja se. 1009. Tko je za? Protiv. Provjerit ćemo. 1009. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se ovaj amandman sa dva glasa razlike. 260 koje za. Hvala, usvaja se. 261 za. Hvala, usvaja se. 262 za. Hvala, usvaja se. Amandman 264. Tko je za? Hvala. Usvaja se. 265. Za. Usvaja se. 266. Za. Usvaja se. 267. Za. Usvaja se. Amandman. Otpada. 267. Tko je za? Aha, otpada. Ne razmatra se. E, Prostite, dakle, 1-0-1-0. Ne. Aman, je mandan 15. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Kompromis man mandan se prihvaća. Kompromis je mandan broj 16. Otvaram glasovanje. Kompromisni amandman broj 16. Zatvaram glasovanje. Dva, sedam, jedan. Izvjestitelja tko je za? Protiv. Odbija se amandman 272 izvjestitelja. Tko je za? Protiv. Odbija se 273 izvjestitelja. Provjerit ćemo. 272. Otvaram glasovanje. Odbijen je, mislim, ovaj amandman. Zatvaram glasovanje. Odbija se 273 izvjestitelja. Tko je za? Hvala, usvaja se. 274. Za. Protiv. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 1033, tko je za? Usvaja se. 1034, tko je za? Ne. 1035, tko je za? Protiv? Odbija se. 1036. Tko je za? Hvala, usvaja se. 275 izvjestitelja. Tko je za? Hvala, usvaja se. MV. Ne. 1037. Tko je za? Hvala, usvaja se. 276 izvjestitelja. Tko je za? Usvaja se. 1038 i 9 koje je za protiv provjerit ćemo otvaram glasovanje zatvaram glasovanje odbijaju se sa dva glasa razlike 277 izvjestitelja tko je za usvaja se 278 izvjestitelja tko je za usvaja se 279 izvjestitelja za prihvaća se 280 izvjestitelja tko je za usvaja se 1040 1041 tko je za protiv odbijaju se 281 izvjestitelja tko je za? Usvaja se 282. Izvjestitelja za? Usvaja se 283. Izvjestitelja. Tko je za? Usvaja se 284. Izvjestitelja. Tko je za? Usvaja se 1042 i 3. Tko je za? Ne. Ako se usvaja, idemo na 285. 285 izvjestitelja. Tko je za? Hvala, usvaja se kompromisni amandman 17 i otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 287 izvjestitelja koji je za protiv. Provjerit ćemo 287. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje o 287. Odbija se. 1050 tko je za? Protiv? Odbija se. 1051 tko je za? Protiv? Odbija se. Kompromisni amandman 18. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 289 izvjestitelja. Tko je za? Hvala, usvaja se. A sada idemo na amandman Envija. Tko je za? Ne. Tko je za? Hvala. Tko je protiv? Ne, govorimo o amandmanu Envija, kaže predsjednik. Envi 95, da. Dobro, provjerit ćemo. mv 95. Zatvaram glasovanje o MV 95. Odbija se kompromisni amandman 19. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Jedan nula šest devet. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 294 izvjestitelja. Tko je za? protiv. Ustvaja se 1, 0, ne. Ipak ćemo provjeriti 2, 9, 4. Otvaram glasovanje. 2, 9, 4. Zatvaram glasovanje. Ustvaja se 1, 0, ne. Prelazimo sada na 1070 koje je za, protiv, odbija se. 1071 za, hvala, usvaja se. 295 koje je za, protiv, usvaja se. Ne, provjerit ćemo ipak. 295. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. MV98. Tko je za? Protiv? Odbija se. 1072. Tko je za? Protiv? Odbija se. 296. Tko je za? Protiv? Usvaja se. 1073. Ne. Provjerit ćemo. 296. Otvaram glasovanje. 296. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 297. Tko je za? Hvala. Usvaja se. Kompromis amandman 20. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 1077. Tko je za? Usvaja se. 299. Tko je za? protiv. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 1080 koje je za. Hvala, usvaja se. Amandman broj 300 izvjestitelja tko je za? Usvaja se. 1081 tko je za? Protiv? Odbija se. Sada glasimo o kompromisnom amandmanu 21. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Hvala. Idemo sada na manman 301. Tko je za? 301. Protiv? Odbija se. Amandman. Broj? Ne. Provjerit ćemo ipak. Amandman 301. Otvaram glasovanje o 301. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada idemo na amandman broj 1094. Tko je za? Gospodina Arnjelu, izvolite. E, neko je tražio da se provjeri ovo posljednje glasovanje, to ste vi učinili elektroničkim putem, ali e, rezultat e, se promijenio. Gledao sam ekran i vidio sam da se promijenio rezultat. Možemo li glasovati pravovremeno? Okay. well,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 Provjerit ćemo. 1097. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 1099. Tko je za? Protiv? Odvija se. Amandman 1100. Jedan i dva Tko je za? Usvaja se 305 izvjestitelja. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman 1106. Tko je za? 1106. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Provjeravamo 1106. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromisni amandman 22. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvajam. NV105 koje je za, protiv, odbija se. NV106 koje je za, protiv, odbija se. Amandman 1110 koje je za, protiv, odbija se. Kompromisni amandman 23. Glasujemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prelazimo sada na kompromis amandman 24. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje o kompromisnom amandmanu 24. A sada amandman 109 Envija. Tko je za? Protiv? Odbija se amandman 1121. Tko je za? Protiv? Odbija se Amandman 1122 tko je za, protiv, odbija se. Envi 110 za, protiv, odbija se. Kompromisni amandman 25. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se kompromisni amandman 25. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. NV 115 za, protiv, odbija se. 1140 koje za, protiv, odbija se. 1141 koje za, protiv. Provjerit ćemo 1141. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 1142. Za. Protiv. Odbija se. 1146. Za. Protiv. Odbija se. 1143. Za. Protiv odbija se 1144 za, protiv, odbija se 1145 za, protiv. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Jedan jedan osam. tko je za, protiv. Odbija se. Jedan devet za. Tko je za? Usvaja se. Gospođa Köstinger ne glasuje o vlastnom amandmanu. Hoćemo li provjeriti? Nećemo. Ipak, MV118. Glasujemo. Ko je za? Protiv? Odbija se. 1151. Ko je za? Protiv? Odbija se. 119. MV za? Protiv? Odbija se. MV120. Za? Protiv? Odbija se. 1152 za protiv odbija se kompromis ima 26 otvaram glasovanje ne oprostite kaže predsjednik imamo usmeni amandman gospodina Andrija hvala predsjedniče predlažemo da se iz ovog kompromisa povuče dio koji se tiče od 150 km u krugu od 150 km od poljoprivrednog gospodarstva. I na kraju ovog pasusa pa sve do kraja gdje se govori o najudaljenijim regijama. Hvala. Predsjedniče, mi nismo za ovaj usmeni amandman. Mi bismo htjeli ovdje zadržati ovu oznaku udaljenosti jer inače propada čitav pojam e, regije. Mi e, mi osobe moramo imati barem tri osobe koje će govoriti protiv ovog prijedloga. Ne vidim ih, ima ih, ipak ih imamo. Imamo tri zastupnika. Hvala. A sada glasemo o kompromisu u starom obliku. Gospodin Tarabela, izvolite. Hvala. Trebamo poštivati sve one koji se ovdje izražavaju, čak i one koji su protiv usmenog amandmana.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 zastupnika onda nećemo usvojiti. E, sada otvaram e, glasovanje o 26. Otvaram glasovanje. Otvaram glasovanje, glasujemo. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 1158. E, Tko je za? Protiv? Odbija se. MV 122. Tko je za? Protiv? Odbija se. 1159 koje je za, odbija se. 1160 koje je za, protiv, odbija se. 1161 tko je za usvaja se 1162 tko je za ne 1162 se ne razmatra dakle 1163 tko je za protiv odbija se MV 123 tko je za protiv odbija se Envi 125 koji je za protiv odbija se 1165 koji je za protiv odbija se Envi 126 koji je za protiv odbija se 1166 koji je za protiv odbija se kompromis 26 Glasujemo ipak sada o MVU 129. koje je za? Usvaja se. 1173 koje je za? Usvaja se. 1174 koje je za? Protiv? Odbija se. Amandman 1174. Otvaram glasovanje za provjeru. Ja sam rekao da je odbijeno, ne znam za, sada zašto želite provjeriti. Tak, ok, dziękuję. Popravka e, 313. Hvala. A sada amandman 313 za. Usvaja se. 1175 za. 1177 za, protiv, odbija se. Zatim, je ja sam devet za, protiv, odbija se. I jedan je devet nula. Usvaja se. 1, 1, 90 za. Mislim da je usvojen. Želite li provjeriti? Ne. Envi 133 za, protiv, odbija se. Envi 134 za, usvoja se kompromis 27. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Zatim. 1192. Za. Protiv. Odbija se. 1193. Za protiv, odbija se. Envi 136 za, protiv, odbija se. 315 za, usvoja se. Janija 94 i ekvivalenti za, usvoja se. Janija 95 za, protiv, Tko je za ovaj amandman? Protiv? Odbija se. 1199 za, protiv, odbija se. 1200 za, protiv, odbija se. Kompromis 28. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. E, pet za. Protiv. Provjera 1205. Otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Odbija se sa 26 glasova protiv. 1206 za, usvaja se. 1208 za, usvaja se. 1209 za, usvaja se. 1200 <clears throat> usvaja Čisto radi interesa e, e, za oni koji glasuju, ja nemam e, te glasove za 1206. Ja znam da neki zastupnici ovdje sjede i uopće ne glasuju. Ovo je zaista farsa. Možda je to slučaj, ali imate koordinatore izvjestitelje u sjeni i oni indiciraju što ćete glasovati. Pa ako vjerujete vašim izvjestiteljima i koordinatorima, onda ni ne morate imati glasački, glasačku listu. Ja vjerujem da vjerujemo našim e, koordinatorima izvjestiteljima. E, ja sam koordinator i vjerujem u samog sebe, samog sebe. Nadam se. I razumijem da isto tako indicirate vašem klubu kako će glasovati. A to može činiti i izvjestitelj u sjeni za vas, jer izvjestitelji u sjeni obično točno znaju što radimo. Ispričavam se za ovaj komentar. u se. 1, 2, 1, 1. Usvaja se. 1, 2, mm, Nije prošao. Ne, ne razmatra se zapravo. 1, 1, 2, 1223 je sljedeći. Za. Protiv. Provjerit ćemo. 1223. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbacuje se. 1, 2, 2, 4 i ekvivalenti. Ko je za? Usvaja se. 1, 2, 2, 8. Za. Protiv. Odbija se. Envi. Tko je za? Protiv? Odbija se. 318 za. Usvaja se. 319 za. Usvaja se. 1229 ko je za. Protiv? Odbija se. 1230 ne, to se ne razmatram. 1231 ko je za, protiv, odbija se. 1, 2, 3, 2 za, protiv, odbija se. 1, 2, 3, 3 za, protiv, odbija se. 1, 2, 3, 4 ko je za, protiv, odbija se. 1, 2, 3, 5 za, protiv, odbija se. Zatim NV za, protiv, odbija se. 1, 2, 3, 6, ko je za, usvaja se. 1, 2, 3, 7, za, usvaja se. 1, 2, 3, 8, za, ispričao se 2, 3, 0, ne, 3, 2, 0, ko je za, protiv, odbija se. 1240 za. Hvala, usvaja se. 1244 ko je za, protiv. Provjerit ćemo 1244 potrebno glasovanje. Zatvoram glasovanje odbija se. 1, 2, 4, za, usvaja se. 1, 2, 4, za,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 Hvala, usvaja se. 1, 2, 5, 4 za. Usvaja se. 1, 2, 5, 7. Ko je za? Protiv? Odbačuje se. 1, 2, 5, 8. Ko je za? Protiv? Odbija se. 1, 2, 5, 9 za. Protiv? Idemo na NV148 ko je za, protiv, odbija se. 1261 ko je za, protiv, odbija se. 1262 za, protiv, odbija se. 1263 za, protiv, odbija se. 1264 za, protiv, usvaja se. Envi 149 za, protiv, usvaja se. 1265 za, usvaja se. 1266 za, usvaja se. 1267 za, usvaja se. 1270 i ekvivalenti. Ko je za? Usvaja se. 1272 koza, za hvala usvaja se 1275 koza, je za se kompromis 29 Otvoren glasovanje Zatvoren glasovanje kompromisu 29 usvaja se 322 ko je za, usvaja se. 323 za, usvaja se. 1280 za, usvaja se. 324 izvjestite, usvaja se. NV 150 i ekvalenti za, usvaja se. 1283 koji je za, protiv, odbija se. Provjerit ćemo 1283. Otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Hvala. Envi 151 tko je za. Usvaja se. 1285 i 86 tko je za, protiv, odbija se. 152 koji je za, protiv, odbija se. 1287 za, protiv, odbija se. 1288 za, protiv, odbija se. 325 za izvjestitelja koji je za, usvaja se. 326 za, usvaja se. 327 za, usvaja se. 328 za, Usvaja se. 329 za. Usvaja se. Envi 153 za. Protiv. Odbija se. 330 izvijestite za. Usvaja se. 331 izvijestite za. Protiv. Odbija se. 1289 ne trebamo, ali ajmo. 331 ćemo provjeriti. Znači, promijenili ste mišljenje kolege socijalisti. Zatvaram glasovanje. Odvija se. Ja 289 za. Odvija se. N154 za. Protiv odbija se. 1290 za protiv odbija se. n 155 za protiv odbija se. 1291 za protiv odbija se. n 156 za protiv odbija se. Envi aneks 2 za protiv odbija se. 332 izvjestitelj usvaja se. 1292 za usvaja se. 333 izvijestite za usvaja se. 1293 za usvaja se. 334 izvijestite za usvaja se. 335 izvijestite za usvaja se. 1926 za usvaja se. 1.297 za usvaja se. 338 izvijesti za usvoja se. devet izvijesti za usvoja se. 1298 za protiv odbija se. 1299 za provjerit ćemo. 1298 ćemo provjeriti. Otvoram glasovanje. 1298. Rekao sam da je odbačeno. Hvala. Zatvaram glasovanje. Odbija, se. 1299 za. Usvoja se. 340 izvjestitelj za, protiv usvoja se 341 amandman izvjestitelja za, protiv e, odbacuje se zatim 158 je ekvivalenti za usvaja se 1302 za protiv odbija se 342 za, usvaja se. 343 izvjestitelja za, protiv, odbija se. 1303 za, protiv, odbija se. 344 za, protiv, odbija se. 1304 za, usvaja se. 1306 za zapravo 1307 e, za usvoja se 345 za usvoja se 1308 za usvoja se 1309 za ispričava se 1313 Andrew Denano tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Jedan, tri, četiri za. Protiv? Odbija se. pet za protiv provjerit ćemo Mislim da je odbijeno, ali provjerit ćemo. 1, 3, 1, glasovanje. Tri, četiri, šest, za, usvaja se. jedan tri 1, za, protiv, odbacuje se. jedan 3, 1, za, protiv, odbija se 1, 3, 1, za, protiv, odbija se 1, 3, 1, za, usvaja se 1, 3, 4, 7, izvjestite, ne, 3, 4, 7, za, usvaja se 1322. Ne, ispričao sam. 350 izvjestitelja. Ko je za? Usvaja se. 352 izvjestitelja za. Ano, nie ma tłumaczeń. Kto chce na iz okay. Well, no. Popra... Bio neki problem s prijevodom, sada je u redu. 3, 5, 2. Tko je za? Usvaja se. 3, 5, 3 za. Usvaja se. Uvodne izjave. 3, 5, 5 za, protiv, odbija se. 3, 5, 6 za, protiv, odbija se. 357 za, protiv, odbija se. 358 za, protiv, odbija se. 359 za, protiv, odbija se. Amandman 1 izvjestitelja za, usvaja se. 360 za, usvaja se. 361 za, usvaja se. 362 za, protiv, odbija se. Amandman 2 izvjestitelja za, usvaja se. Envi amandman 1 za, protiv, moramo provjeriti, otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Ali imamo jednaki broj glasova. Amandman 3 za, usvaja se. 364 za. 366, pardon. 366 za, protiv, odbija se. 367 za, protiv, odbija se. NV2 za, usvaja se. Amandman 4 izvjestitelja za, usvaja se. I sad idemo na amandman 6. Ko je za amandman 6? Protiv? Provjerit ćemo. Amandman 6. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 373 ko je za? Usvaja se. 374 ko je za? Protiv? Odbija se. 375 za. Mm, ispričavam se, ne glasujemo o tome, e, idemo na 389. 389. Lavija. Za, usvaja se. Amandman 12, izvjestitelja Hvala vam, usvaja se. Tri devet jedan gospodine Bude za usvaja se 393 za usvaja se 394 envi za, usvaja se. NV9 za, protiv, odbija se. NV10 za, protiv, usvaja se. NV11 usvaja se. NV12 za, protiv, odbija se. 396 za, protiv, usvaja se. 397 za, hvala, usvaja se. NV13, ko je za, hvala, usvaja se. 398 za, usvaja se. 399 za, protiv, odbija se. A sada 17. Amandman 17 izvještelja nema glasovanja. 411 gospodin Kaputo za, protiv, odbija se. 412 za, protiv, odbija se. E, usvaja se NV15, usvaja se 18 izvjestitelja za, protiv, usvaja se. Provjet ćemo amandman 18. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 414 za, protiv, odbija se. 416 za, protiv, odbija se. Amandman 417 za, usvaja se. 418 za, usvaja se. 419 za, protiv, odbija se. 420 za protiv odbija se. 421 za protiv odbija se. Amandman 20 izvijestija za usvaja se. 422 za usvaja se. 426 za protiv provjerit ćemo 426 otvaram glasovanje Zatvaram glasovanje. Odbija se. 427, gospodin Tarabela za, protiv, odbija se. Amandman nula NV16, zapravo glasujemo o NV16. Ne, ispričavam se. Amandman 24. Izvjestitelja. Ko je za? Usvaja se. Envi, 16 za. Usvaja se. Četiri, tri, dva, koje za, usvaja se. 4, 3, 4. Ko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 4, 4, 4. Ko je za? Protiv? Odbija se. 4, 4, 5 kaputom. 347 Buda Dančila. Usvaja se. 448. Za, protiv, odbija se. 449. Za, protiv, odbija se. 451. Za, protiv, odbija se. NV19 za protiv odbija se. 452 za protiv, odbija se. 453 za, protiv, odbija se. 454 za, protiv, odbija se. 455 za, protiv, odbija se. 32 izvjestitelja. 33, pardon. E, Usvoja se 462 Usvoja se 463 za protiv odbija se 464 za protiv odbija se 465 za protiv ne ispričavam se ne glasujemo o tome zatim ovo 470 za 470 za. Protiv. Odbija se. NV22 za. Usvaja se. 471 za. Protiv. Odbija se. Sad smo na 479, zar ne? Za. Protiv. Odbija se. 40 za, protiv, odbija se. 481 za, usvaja se. 42 izvjestitelja za, protiv. otvorit ću glasovanje o 42 izvjestitelja. Otvaram glasovanje. Amandman 42. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 482 za, protiv, odbija se. NV23 za, protiv, usvaja se. NV24 za, protiv, odbija se. 483 za, protiv, odbija se. 484 za, protiv, usvaja se. 43 izvjestitelja 25 NB usvaja se i 26 e, usvaja se. nula za protiv odbija se. NV27 za protiv odbija se. A sada glasujemo o prijedlogu s amandmanima. Imamo pojmenično glasovanje, otvoren glasovanje. Otvoren glasovanje, otvoreno je. Pojmenično glasovanje, zatvaram ga. Hvala. Usvojeno. glasovanje o zakonodavnom prijedlogu i e, isto pojedinačno glasovanje. Dziękuję, zamykam głosowanie. Hvala, zatvoram glasovanje. Sada glasujemo o odluci da se pokrenu pregovori sa vijećem u skladu s pravilom 73. 2. i o sastavu pregovaračkog tima. Gospodin izvjestitelj će biti šef pregovaračkog tima. Ko je za? Otvaram glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Dame i gospodo, usvojili smo dokument. Mislim da je vrijeme. Gospodin Hojsling, dajem vam riječ. A, žel. Proszę Państwa, jeszcze mamy głosowania. Slowly, slowly. Jeszcze mamy Dame i gospodo, imamo još dosta toga za, o čemu trebamo glasovati, ali mislim da gospodin Hojsling želi uzeti riječ. Želite li uzeti riječ? Želim zahvaliti svima, iako je bilo nekih editacija na početku, rezultat je jasan i ja ću to e, preuzeti kao nalog da krenemo u pregovore. Zahvaljujem na podršci. E, panu posłowi, dziękujemy wszystkim sprawozdawcom cieniom za wyjątkowo... Hvala izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni za na ovom vrlo napornom radu osobito zato što znamo kako su se stvari odvijale. Zahvaljujem još jednom. Zahvaljujem svima i tajništvu, savjetnicima i svima. Izvijestite će imati težak posao sada kada je on šest pregovaračkog tima. No isto prihvaćamo i sve komentare gospodina Nikolsona, gospodina Egnjala i drugih da se izbjegne ono što se može izbjeći u buduće. Sada imamo dva kratka glasovanja. E, točka 7. Zaštitna klauzula i a, mehanizam izbjegavanje mjera kojima se omogućuje privremena suspenzija povlaštenog sanjskog tretmana i sporazuma o približavanju između Europske unije i Moldove. Komisije i mulțumesc pentru kolaborare. Um, Hvala. Evo, to je prijedlog komisije. Evo, želim zahvaliti kolegama i izvjestiteljima osjene na njihovoj suradnji. Hvala. Dziękuję. Dziękujemy pani poseł sprawozdawcy Komisji Wiodącej. Hvala vam lijepa. Nadležan odbor je odbor INTA. Otvoram glasovanje. Tko je za?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 Usvojili smo izvješće, želim čestitati izvjestiteljici Dančila. Imamo sličan sporazum sa Gruzijom. Tu je izvjestitelj gospodin Nekov, izvolite. Dobar dan. Naše stajalište jasno, vjerujem. Nema nikakvih problema, nema amandmana koji bi bili kontroverzni. Postoji samo jedan amandman za koji ne smatram da je relevantan za ovaj prijedlog. Smatram da je prijedlog komisije dobar i da ga treba podržati. Hvala. Dakle, glasujemo o amandmanu. Tko je za? protiv, usvojeno. Možemo sada glasovati o nacrtu e, izvješća. Otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Hvala. Usvojeno. Dakle, Zaključujem ovaj dio našeg sastanka, a sada prelazimo na sastanak koordinatora. Mi se vidimo u 15 sati i želim vam ugodan odmora, zaslužili ste ga. Hvala svima, hvala na pomoć na razumijevanju tijekom ovog dugotrajnog glasovanja. Hvala.